moramo e, sačuvati ono najbolje iz kulture, ali iskorijeniti zlo. A da bismo se odmaknuli od zla, moramo reći da nasilje nikad ne može biti opravdano kulturom, tradicijom ili religijom. Mi ovdje e, dižemo glas za univerzalne vrijednosti e, koje su zacrtane u povelju Ujedinjenih naroda i tu moramo biti čvrstog stava. Također je važno da mijenjamo kulturne stavove i podupiremo e, aktivnosti podizanja svijesti i jačanja žena e, koje provode mnoga, e, organizacije civilnog društva u našim zemljama. A da radimo više i sa stručnjacima u području zdravlja, prevencije, socijalnih usluga, kako bismo bolje identificirali rizične skupine i mogli bolje raditi na prevenciji. E, predsjednice, e, sa velikim sam se predanošću priključila kampanji o nultoj toleranciji protiv e, genitalnog sakačenja žena. Nadam se da će to učiniti svi i da ćemo zajednički nastaviti aktivnost. Hvala gospođe Koraca Bild. Gospođa Gunma, izvolite. Hvala lijepa, draga predsjedateljice, dragi kolege. Poštovane e, kolege, e, kada pogledamo e, brojke u Europskoj uniji u svijetu, one su zapanjujuće i predstavljaju ne samo strašno kršenje temeljnih prava žena i djece u mnogim pogledima, nego uzrokuju i goleme zdravstvene probleme i prepreka su osnaživanju žena. A ove socijalne tradicije iza ovih praksi su nešto što je teško e, iskorijeniti. Znači tu je potrebna obrazovanje, dijalog e, i prevencija sa svim dionicima. Mnogi programi kao one Europske unije UNICEF-a pokazuju da sveobuhvatni pristup, dijalog i opće politička volja mogu dati ohrabrujuće rezultate. A sada je vrijeme da ubrzamo napore i uključimo eliminaciju ovog fakse, prakse u širi akcijski plan za borbu protiv genitalnog sakačenja žena. Obzirom na nedostatak pouznanih podataka na europskoj e, razini, Pozdravljam e, što je Institut e, za ravnopravno žena razvija alate za procjenu ovog fenomena i mislim da moramo biti doista strogi prema onim zdravstvenim radnicima koji podupiru ovu praksu te također e, osuditi principe ekstraterijalnosti nekih e, zemalja Europske unije. I to treba proširiti i na treće zemlje. Zahvaljujem povjereniku Fulev e, što je ovdje s nama i zahvaljujem na odličan posao koji je odradio ovdje. I vas doista trebamo i zahvaljujemo vam na vašem angažmanu. Gospođa Lutford, minuta 30. Zahvaljujem predsjednice. E, drago mi je što se mogu uključiti u ovu raspravu između e, koja nadilazi e, stranačke i klubovske razlike. ove prakse doista su neprihvatljive. Genitalno sakačenje žena puno bolje opisuje ovu praksu E, nego samo obrezivanje, riječ obrezivanje žena. Prosti, procjene e, za Veliku Britaniju su 25 e, do 65 tisuća žena i djece ugrožene ovom praksom. Znači 65 tisuća djevojaka koje ugrožava ova praksa, pa to je potpuno neprihvatljivo. To se ne može ni u kojem slučaju tolerirati. Današnji tisak u Velikoj Britaniji kaže da postoji kazneni progon, i, ali već desetljećima ova je praksa kriminalizirana u Velikoj Britaniji, ali bez ikakvog uspješnog kaznenog progona. I stoga mi je drago što je i e, e tužiteljstvo Europske unije, e, e, tužiteljstvo Velike Britanije uspostavilo sada mrežu za suzbijanje ove prakse diljem zemlje i ali moram reći da to visi u velikoj mjeri izo i o radu na obrazovanju i razvijanju svijesti. Stoga mi je drago što ministar e, za e, unutarnji e, razvoj Lynn Feniston koji je uložila 35 milijuna funti, koja je uložila 35 milijuna funti u suzbijanje ovog fenomena na europskoj razini, E, danas će e, se uključiti i u kampanju na Twitteru protiv e, ovog fenomena. Uključite se, molim, u ovu kampanju. Hvala, gospođa Bajer, dvije i pol minute. Zahvaljujem predsjednice. Ova diskusija pokazuje da podaci o broju žena i djevojaka na koju tječe ovaj fenomen je više nego zastrašujuća. Rečeno je da više od 140 e, milijuna žena je osjetilo ovo ovaj zločin, uglavnom e, Egipat, Etiopija, Somalija i Sudan, gdje su stope raširenosti čak i 98% e, žena i djevojaka. Nigerija, Kenija, Togo i Senegal imaju stope između 20 i 50% ženske populacije. Ali to nije fenomen samo u Africi. Ova praksa se događa i negdje e, na e, Srednjem istoku, Jemenu, Omanu, Iraku, Kurdistanu i u nekim e, beduins, kod nekih beduinskih zajednica u Izraelu. Nedavna UNICEF-ova statistika sa podacima iz 29 zemalja iz Afrike, gdje je ta praksa najraširenija, pokazuje da osamnaest ovih e, zemalja su u zapadnoj i središnjoj Africi i da e, ova praksa utječe na jedan, e, jednu petinu mladih žena u subsaharskoj Africi. E, genitalno sakačenje žena obično se provodi na mladim djevojkama između dječje dobi 15 godina, znači govorimo zapravo o ozbiljnom kršenju dječ, prava djece i o nasilju nad ženama E, istovremeno. Kao rezultat e, imigracije i imigracijskih tokova ova praksa sada se provodi unutar etničkih e, manjina i u drugim dijelovima svijeta, uključujući Europsku uniju. I kao što je već spomenuto, procjenjuju se da je 500 tisuća žena i djevojaka u Europskoj uniji pod tim rizikom. U deset zemalja članica e, uvedene su kaznenopravne e, sankcije e, protiv ove prakse, ali e, i u svim drugim zemljama članicama ovo se može procesuirati kao kazneno djelo. A osim toga sve zemlje članice imaju pravni princip ekstrateritorijalnosti koji je priznat u progonu problema. E, kao na primjer što je promenuto procijenjene brojke u Francuskoj su više od 60 tisuća, e, Velika Britanija više od 65 tisuća. Te kao što je rečeno, usprkos e, dakle kaznenom progonu ove prakse u Europskoj uniji, ta stopa je još uvijek golema i visoka, brojke su u Europskoj uniji visoke. Znači što nam je doista potrebno je dobro provođenje propisa. Gospođa Garcia Perez. Presidenta. E, zahvaljujem, predsjednice. Genitalno sakačenje žena je nasilje protiv žena i djevojaka i kao takvo je e, jasno kršenje temeljnih prava. Ovom, e, ovaj parlament mora javno govoriti protiv ove prakse. Govorili smo o brojkama, 140 milijuna E, djevojaka i žena, 500 tisuća samo u Europi, pokazuju studije da gotovo 17 tisuća u mojoj zemlji Španjolskoj e, e, da im prijeti ova praksa. I iz tog razloga moramo pozdraviti strategiju komisije u ovom pogledu. I sada moramo krenuti s riječi na dijela i moramo okupiti ljude oko strategija e, za promicanje iskorjenjivanje ovog brutalnog fenomena e, nasilja nad ženama. Moramo naglasiti ovdje i važnost e, izobrazbe zdravstvenog i obrazovnog kadra i uključivanje institucija koje rade sa građanskim društvom jer je to ključno za iskorjenjivanje ove strašne nasilne prakse koje nije mjesto u 21. stoljeću. Jer ako neko pokuša opravdati ovu praksu e, izlikama ove ili one vrste, onda jasno moramo reći da poštovanje prema e, tradiciji i kulturi mora biti ograničeno tako da ne krši ljudska prava. Gospođa Hall. predsjednice. Ja pozdravljam inicijativu kolegica eh, iz eh, Velike Britanije Lynn Featherstone koja je to eh, borbu protiv genitalnog sakačenja žena učinila prioritetom britanske vlade i u Velikoj Britaniji i u inozemstvu. I molim komisiju i službu za vanjsko djelovanje da nastavi djelovati i raditi i surađivati sa zemljama članicama i da e, dade e, odgovarajuće financiranje lokalnim projektima jer najbolji rezultati događaju se u lokalnim zajednicama sa projektima na samom lokalnoj razini i tek onda ćemo uspjeti uspješno se boriti protiv ove prakse ali ne samo e, ovo djelovanje na samom terenu je bitno, nego je važno da i na najvišoj diplomatskoj razini imamo određene aktivnosti. Europska unija mora surađivati s globalnim partnerima kao Afrička unija kako bi se postikao globalni konsenzus za ukidanje ove prakse. Već sljedeći mjesec zapravo ovdje u Strasburu e, će se zajednički, e, zajednička parlamentarna skupština. možemo li čuti koje se inicijative planiraju da se iskoristi prilika ovog e, sastanka da se krene u zajedničku aktivnost između Europe i Afrike kako bi se pokrenula ova predanost e, iskorjenjivanju genitalnog sakačenja žene jednom zauvijek. Stoga pozdravljamo ono što je rekla komisija. Ovo je zločin protiv djece i mora biti zaustavljen. Hvala gospođe Ho, Gospođa Matera, dvije minute i 30 sekundi, izvolite. Prezidente, kolege... Zahvaljujem, predsjedniče, poštovani kolege i kolegice. Danas E, želim e, ukazati na prioritet e, problema nasilja nad ženama. Jer kad govorimo o genitalnom sakačenju žena, govorimo o nasilju nad ženama. 2009. godine ovo je bio predmet inicijative na izvješća na vlastitu inicijativu E, i imaju prilično prioritetni status, ali danas se ne čini da ovo pitanje ima toliko prioritetni status, a to je uvreda ženama u Europi da 500 tisuća žena na našem kontinentu su žrtve ove brutalne prakse. To je pljuska u lice onim 25 milijuna žena, 125 milijuna žena diljem svijeta i ovoj e, ženi, e, ovim djevojkama koji svakih pet minuta jedna bude sakačena i Mogu e, reći da sam ponosna što je 2006. donesen napredan zakon kojim se zabranjuje e, u Italiji genitalno sakačenje žena i također e, treba moram reći da treba promicati sve aktivnosti kojima će se odvratiti od ove neprihvatljivog oblika nasilja. Dakle, kolege i kolegice, najjači instrument koji ovdje imamo jest prevencija prevencija i osvještavanje o ovom fenomenu. E, I e, u Italiji 4 milijuna eura, što nije možda veliki, toliko veliki novac, ali je važna gesta ipak. E, znači 4 milijuna eura uloženo u informacijsku kampanju u kojoj, koja kaže nitko nije isključen, a cilj je informirati roditelje migrant, migrantkinja kako bi e, mogli e, biti dobro obavješteni protiv ove prakse nad djecom i uvedena je besplatna telefonska linija za prijavu ove prakse. Europska unija mora imati za cilj specifične mjere, razmjenu dobrih praksi i e, mjere za provedbu i e, implementaciju rezolucije Ujedinjenih naroda o genitalnom sakačenju žena. E, svaka neaktivnost Europske unije e, je neuspjeh djelovanja na temi koja je toliko važna svima i muškarcima zasigurno. Hvala gospođo Matera, gospođo Kostelo predsjednice. Danas je Međunarodni dan za eliminaciju genitalnog sakačenja žena, pa, pa je važno da o tome govorimo ovdje u parlamentu. To je jedna stravična praksa. 140 milijuna žena trpi od nje globalno dvije godišnje, e, e, od, od čega e, polovica cijele brojke u Europskoj uniji, a i u mojoj ženi tri pola tisuća žena trpi od ove prakse, a često i E, to je praksa koja se provodi protiv djece, a vodi do ozbiljnih zdravstvenih, psiholoških i drugih problema. E, plan komisije dobar je e, plan za borbu protiv ovog fenomena kao kampanja protiv e, genitalnog sagačenja žena koje vodi emnosti jer većina e, zemalja sada ima zakone koji se bore protiv tog fenomena, kao i Irska, zbog rada Ife Ahmed, mlade Somalike i njezinih kampanja. Zakoni su doduše potrebni, ali ipak moramo naglasiti prevenciju, moramo mijenjati način razmišljanja, jer genitalno sakačenje žena nikad se ne smije dopustiti e, obrazloženjima E, kulturološke ili drugačije socijalnog okruženja. E, Ujedinjeni narodi donijeli su rezoluciju protiv toga, poduprla je Afrika, a većina genitalnog sakačenja žena dogodi se na događa se na rogu Afrike. Dakle, komisija e, će, zahvaljujemo komisiji što će poduprijeti ove napore i službe službi za vanjsko djelovanje. Također i u Europi moramo raditi sa e, učiteljima i zdravstvenim raznicima, radnicima i uključiti se u sve kampanje protiv e, ove prakse i također na internetskoj kampanji. Hvala gospođo Kostelo, gospođo Mohan Šahtije. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Evo, došli smo i do jedne teme o kojoj bismo trebali mnogo govoriti upravo stoga što ide protiv svih vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, posebice jednakosti građana, jednakosti muškaraca i žena, očuvanja prava žena. Naše volje također da se borimo protiv nasilja nad ženama. Jutros nisam čula niti jedan jedini govor koji bi odstupao od ovakvog uvjerenja. Imamo naravno e, povelju o ljudskim pravima, također imamo i konvenciju koja upućuje na borbu protiv nasilja nad ženama. Niti ne znamo koliko je žena zapravo žrtava genitalnog sakačenja. Ne znamo točan broj. Genitalno sakačenje je nevjerojatno okrutno. To je naravno ponižavanje žena, ponižavanje djevojčica, ponižavanje malih djevojčica zato što se sakačenje obavlja u vrlo ranoj dobi. Mislim da se upravo zbog svih ovih razloga trebamo apsolutno aktivirati kako bismo obranili one koji se ne mogu obraniti sami. Govori se o kulturološkoj praksi, međutim prvenstveno to je jedna barbarska praksa. Ona sakati žene za cijeli život. To su problemi koji izazivaju zdravstvene probleme, higijenske probleme, mogu dovesti do smrti. Izuzetno je važno da to priznamo. Do toga dolazi u Europskoj uniji i izvan Europske unije, ali samo zato što se nešto događa izvan Europske unije ne znači da za to nismo odgovorni. To nas se i tiče. Radi se zaista o grubom kršenju ljudskih prava. Radi se o grubom kršenju prava na zdravlje, na sigurnost, na fizički integritet, kao i pravo na to da nas se ne podvrgava mučenju, nečovječnom, postupanju ili ponižavanju. Francuska je prva na popisu zemalja koje daju azil ženama koje su bile žrtve genitalnog sakačenja i stvorili smo zakonski okvir koji takve žene štiti. Izuzetno je važno, važno da se s ovim fenomenom uhvatimo u uz pomoć muškaraca i dječaka, uz pomoć kampanji za podizanje svijesti i naravno uz pomoć žena i djevojčica. Nema te tradicije koju se može smatrati valjanom kada se radi o ovakvoj barbarskoj praksi. To je ono što treba imati na umu. Također želim naglasiti na stavak četvrti u rezoluciji koji traži stvarni zakonski okvir na razini Europske unije kako bi se stalo na kraj genitalnom sakačenju žena. Hvala gospođo Mona Šahtije, gospodin Kešman. Hvala eh, gospođo predsjedateljice. Evo mi smo ovdje čestitamo sami sebi što je danas Međunarodni dan protiv eh, genitalnog sakačenja žena, ali nemamo si na čemu mu čestitati. Svakoga dana, svake godine moramo zapravo obilježavati dan eh, protiv genitalnog sakačenja žena. Ja sam 15 godina u parlamentu i ne mogu vjerovati da još uvijek stojimo ovdje i pozivamo na akciju kao i prvoga dana šest glavnih uprava europske komisije trebalo bi biti aktivno uključeno na rješavanje ovih problema zato što se radi o jednom horizontalnom pitanju i treba nam akcijski plan i to prije ovoga saziva Genitalno sakačenje žena međunarodno je priznato kršenje ljudskih prava, dječjih prava, prava žena i možemo se njime baviti samo ako priznamo e, prava žena na holistički način, a to znači i pravo na seksualnu i reproduktivnu slobodu žena, žena, ne muškaraca. One su te koje trebaju odlučiti, to svakako nisu muškarci, a sigurno nisu, e, nije crkva ta koja treba odlučivati što će one učiniti sa svojim tijelom. Ova se praksa nastavlja i to je strašno. Sada je vrijeme da djelujemo. Brojke u državama članicama e, onih koji su genitalno sakačeni su zastrašujuće. Gospodine povjereniče, znam da slušate. Moramo se obratiti našim prijateljima, partnerima i onima koji se nisu spremni boriti protiv ovog problema. Moramo im se obratiti direktno. Manje riječi, više dijela. I zato pozivam sve države članice da pristanu uz Europsku konvenciju za borbu protiv nasilja nad ženama. Trebamo takav zakonski okvir. Hvala gospođo predsjedateljice. Nadam se da nikad više ne moramo u sljedećem sazivu ponovno pozivati na ovaj plan, već da ćemo govoriti o nečemu čime se naš akcijski plan bavi. Hvala gospodine Kašman, gospod, gospođo Kosta. Hvala. Mislim da smo svi apsolutno uvjereni da se treba boriti protiv prakse genitalnog sakačenja žene na dvije razine. Jedna od tih razina je ona o kojoj upravo gosvodio gospodin Kašman kao i ostali govornici iz moje mojeg kluba zastupnika, a to je na razini rezolucije usklađenog zakonodavstva na međunarodnoj i europskoj razini. Europska direktiva mogla bi biti snažan korak u pravome smjeru. U Europskoj uniji ponekad govorimo samo o zaštiti maloljetnika vezano uz ovu barbarsku praksu, ali znamo da je situacija mnogo ozbiljnija, posebice u zemljama kao što je Italija, na primjer. Također se trebamo boriti protiv e, ovoga problema i na jednoj drugoj razini, o tome je govorila komisija. Europska unija mora poslati snažan signal svojim e, zemljama partnerima u bilateralnim sporazumima. Kampanje i zakoni protiv ovakve prakse moraju biti sastavni dio onog slogona koji smo u usvojili, a to je više za više, a tiče se područja suradnje posebice sa afričkim zemljama, ali ne samo s njima. Postoje zemlje poput naše, na primjer, Italije, e, to sam već spomenula, gdje postoji opsežna kampanja i besplatan telefonski broj na koji se žrtve mogu javiti. To pokazuje da se još mnogo toga treba učiniti i u Europskoj uniji. No mislim da je izuzetno važno da se pozabavimo problemom e, koji imamo, to je da čitave zajednice smatraju ovakvu praksu inicijacijom. Upravo zato trebamo krenuti s kampanjama osvješćivanja od najranije dobi, već u školi. Hvala, gospodin Koferati. Hvala lijepa. Genitalno sakačenje žena, kao što je istaknuto, jedan je od najgorih oblika nasilja nad ženama, posebice maloljetnicama. Upravo zato trebamo iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju kako bismo se borili protiv toga fenomena. No, e, usprkos tome što je provedba zakona i tekako važna, to jednostavno nije dovoljno. Kao što su kolege upravo upozorili, izuzetno je važno da djelujemo i na ovaj kulturološki aspekt. Ne postoji nikakvo opravdanje za ovakvu praksu. To je jedan odvratan barbarski čin nad ženama. Moramo početi djelovati već u osnovnoškolskoj dobi. Europska unija mora svojoj razvojnoj politici dodati ne samo politiku osvješćivanja, već i određene sankcije i poticaje vezane uz širenje ideje zaštite ljudskih prava. To je ono što trebamo. Trebamo biti svjesni činjenice da se ovdje radi o negaciji osnovnih ljudskih prava i maloljetnica i žena. Da, provedba zakona svakako, ali djelovanje na kulturološkoj razini također. Gospođa Thompson, dvije minute. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. i e EU. Kada govorimo o genitalnom sakačenju žena, izuzetno je važno da ne koristimo kao izgovor za nedjelovanje činjenicu da se to u Europskoj uniji ne događa. osamdeset tisuća žena su na ovaj ili onaj način izravno sakačene ili im prijeti sakačenje. Nema nikakvog razloga nikakvog medicinskog razloga da se takav čin sakačena obavlja. A ono što je posebno strašno je to što se takva praksa obavlja u zastrašujućim higijenskim uvjetima, nema apsolutno nikakve anestezije i upravo zato podržavam inicijativu komisije koja želi osnažiti nastojanja da se spriječi i da se iskorijeni genitalno sakačenje žena. Mislim da se radi o vrlo važnoj inicijativi mislim da je izuzetno važno to što je komisija uvela nultu stopu tolerancije na genitalno sakačenje žena. To naravno treba dosljedno provesti u državama članicama. Međutim, osim toga, trebamo jednu stvarnu preventivnu kampanju u borbi protiv genitalnog sakačenja žena diljem Europe. Izuzetno je važno da se u obzir uzme da je e, u obzir činjenica da je ovakva agresija na žene neprihvatljiva. Hvala gospođo predsjedateljice. Sa velikim imigracijom izvan Europe u Europu e, dolaze i problemi sa ovom praksom genitalnog sakačenja žena. Dakle, već više od 20 godina e, ova je praksa povreda ljudskih prava i priznata je kao takva, međutim u zemljama gdje se to prakticira gotovo da nisu postignuti nikakvi rezultati što se tiče senzibilizacije zdravstvenih radnika, savjetovanja, policije, medicine, sve je to važno svakako i također mnoge imigrantice kada idu u u svojim zemljama to im se ondje dogodi i onda mi ne možemo procesuirati e, taj zločin jer se to dogodilo u zemlji e, gdje taj zločin je kriminaliziran. I zapravo je sramota da broj e, žrtava u Europi je procijenjena 500 tisuća žena, a svega imamo nekoliko kaznenih progona protiv tog zločina. To se mora hitno promijeniti. Hvala. Hvala gospodine Meuzer. Sada krećemo sa spontanim javljanjem za riječ. Gospođa Pendergast. Hvala, gospođo predsjedateljice. Svakih 11 sekundi negdje u svijetu dolazi do genitalnog sakačenja žena. Time se uklanjaju vanjski dijelovi spolnih organa, klitoris, male i velike usne u potpunosti ili djelomično korištenjem žileta, oštrog stakla ili na druge načine, vrlo često u nesteriliziranim i higijenski vrlo upitnim uvjetima. Nakon odstranjivanja velikih ili malih ustana ostatak kože šiva se vrlo grubo i bez vođenja računa o zdravlju žena. To je mučenje, to nema nikakve veze s vjerom ili kulturom. Više od tri milijuna djevojaka podvrgnuto je ovakvoj barbarskoj praksi. To je zaista strašno. Pokušajte zamisliti kolika je muka takvim ženama kasnije donijeti na svijet dijete bez trajnih posljednica za mjehur i unutarnje organe. Pokušajte zamisliti kakva je to bol. To ugrožava zdravlje žena za milijun posto, radi se o zlostavljanju i drago mi je što imamo prilike ponovno osvijetliti ovaj problem. Hvala gospođo Prendergast. Gospodin Benjon. Hvala. Ja sam postavio slično pisano pitanje nakon što je jedan birač iz e, mojeg e, e, izbornog okruga ukazao na ovaj problem. Lynn Federston, moja kolegica u vladi Ujedinjene kraljevine, također je sprečavanje ove barbarske prakse učinila jednim od prioriteta svojeg djelovanja. Radi se zaista o barbarskoj praksi, o neprihvatljivom kršenju ljudskih prava koje ima vrlo negativne posljedice na život tisuća djevojčica i žena u Europi. Izuzetno je važno da zbog toga budemo glasniji po ovom pitanju zajedno s našim partnerima. Međutim, stvarno pitanje koje se postavlja je što države čine konkretno na terenu u sprečavanju ovakve prakse. E, na što se čini u smislu razmjene dobre prakse. Hvala. Ovime završavamo raspravu i ovaj dio spontanog javljanja za riječ. Dajem sada riječ gospodinu Füleu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih vam želio zahvaliti što ste pitanje genitalnog sakačenja žena danas stavili na dnevni red. Niti jedna djevojčica, niti žena ne bi smjela doživjeti ovakvo grubo kršenje svojih prava. Zahvaljujem odboru za prava žena ravnopravno ravnopravnost spolova na aktivnom angažmanu u borbi protiv ovoga problema i zaštiti žena. Žene se siluje, ubija na dnevnoj bazi diljem Europske unije iz dana u dan samo zato što su žene. To nije prihvatljivo. Također nije prihvatljivo da milijuni mladih žena svake godine budu podvrgnuti genitalnom sakačenju. Prijetim smrt, a ako prežive teške ozljede, vrlo vjerojatno ih čeka invaliditet ili vrlo riskantan porod. Europska unija i dalje će se baviti kampanjom za borbu i za zaštitu e, prava žena na svim razinama, te će podržavati relevante inicijative protiv ovog gnusnog zločina. Komisija će i dalje raditi na razvoju ciljanih i dosljednih inicijativa koje će služiti kao potpora državama članicama u postizanju opipljivih rezultata u iskorjenjivanju svih oblika nasilja protiv žena unutar Europske unije i u okviru nadležnosti Europske unije. Što se pak tiče država koje nisu članice Europske unije, prava djevojčica i žena sastavni su dio analiza Europske komisije kada se odlučuje koja će se proračunska sredstva ulagati u treće zemlje. Međutim, ne radi se samo o novcu. Radi se o postizanju globalnog konsenzusa. Također, svi nedavni trgovinski sporazumi koje je potpisala Europska unija vezani su uz okvir za politički dogovor koji uređuje odnose sa trećim zemljama. Te su utkani u opsežnije ili sveobuhvatnije međunarodne sporazume. Jedan od osnovnih elemenata, jedan od ključnih elemenata jest globalno poštovanje ljudskih prava kao i sveobuhvatna suradnja, zahvaljujući kojoj se otvaraju putovi za dijalog o čitavom nizu pitanja. Uvaženi zastupnici, Dozvolite da kažem da bih želio da nastavimo našu tjesnu suradnju na ovom pitanju. Iskoristimo ovu priliku da ovo pitanje učinimo jednim od prioritetnih pitanja, a ja ću sa kolegicom Reding porazgovarati o svim korisnim prijedlozima, uključujući prijedlog gospođe Hall koji je iznijela danas tijekom rasprave. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Fule. Ovime završavamo raspravu o ovome pitanju. Glasujemo o rezoluciji danas u podne. Sada, prema dnevnom redu, idemo na usmeno pitanje vezano uz Najades 2, akcijski program za potporu u prijevozu unutarnjim plovnim putovima. Gospodin Simpson